Završili smo sa glasovanjem i sada prelazimo na obrazloženja glasovanja. Pričekat ćemo da kolege napuste vječnicu. Komisione. i non Dok nas napuštaju nezainteresirani kolege, započinjemo sa obrazloženjima glasovanja. Na prijedlog rezolucije, dakle, o prigovoru u skladu sa člankom 106 poslovnika, dakle, produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata. Riječ je zatražila zastupnica Roza D'Amato. Izvolite, imate minutu. Hvala lijepo. Ovaj prijedlog je rođen poput demokratskog apela kojim se želi poštivati načelo predostrožnosti. Njime se želi zaštititi javni interes koji mora prevladati i pozivamo na to kada je riječ o objavi studija koje su Monsanto i EFSA naveli kao ključne dajući svoju negativno mišljenje o kancerogenosti glifosata. Tražili smo objavu ovih studija i što smo dobili? Dobili smo nekakvu reading room za koju ni ne znamo kako će funkcionirati. Međutim, želimo da sve bude jako transparentno. Želimo da ovi dokumenti budu javni. To ne govorim ja, već e, članak 10 kad je riječ o komercijalizaciji ove vrste proizvoda. Povjerenik Andriokaitis ima odgovornost i u ovom postupku ne može nastaviti sam djelovati. Situacija je absurdna, ne možemo dozvoliti dozvolu e, da se da se obnovi dozvola za ovaj proizvod na idućih sedam godina. To je nesavjesno s naše strane glasovati zato što ste omogućili da se ne poštuje zdravlje svih naših građana. E, se i kolegi ke eskono magari Molio bih e, kolege da budu malo tiši prilikom izlaska iz vječnice, tako bi pokazali poštovanje prema govornicima. Riječ ima zastupnik Demes Maker, ukoliko je tu. Nema ga. Zastupnik Lopez Bermejo. Je tu? Je. Izvolite, jedna minuta. Eh, Hvala. kaže se da oni koji kritiziraju glifosade su neprijatelji znanosti i napretka. Međutim, stručnjaci iz e, centara za istraživanje o raku kažu da je ta tvar vjerojatno karcinogena. Tekst e, uredba kaže da komisija ne može automatski ovo ovlastiti. Ne mogu samo e, dopustiti e, proizvodni model Monsanta ne uzimajući u obzir rizike za zdravlje. Sve više i više kada države članice traže neopravdano ovlaštenje za ovu tvar, vidimo da nije nužno koristiti glifosat, da postoje manje štetne alternative. Ne želimo da se toksini na koriste, zato smo glasovali protiv. Za jednu minutu sljedeći govornik. Istok Engleske je žitnica e, Velike Britanije i ja sam dobila stotina e-mailova od svojih e, e, farmera. To je jedini proizvod kojim se mogu suzbijati određene vrste korova. On je bitan za kvalitetu tla i nužan je da bi se održali prinos doprinosi e, e, ječma i e, pšenice i repice farmeri moraju proizvoditi hranu za naše stanovništvo a oni kažu da je glifosat neophodan e, donesen je zaključak da nije karcinogen za ljude e, naravno da postoji zabrinutost i treba nastaviti istraživanje no zastupnici socijalisti žele zabranu odmah ja se ne slažem treba dopustiti poljoprivrednicima i znanstvenicima znanstvenicima da rade i da dođemo do jednog e, e, sveobuhvatnijeg zaključka. Hvala. Mikrofon? Mikrofon molim. Aha. Evo, hvala predsjedniče. Paralelno sa ovim prigovorom ja sam predložila e, u ime enf obnavljanje odobrenja e, za glifosat što ostali klubovi nisu slijedili. Oni su e, predstavili zajednički tekst. E, vidimo međutim da postoje velike podjele u klubovima. Stoga Europska komisija je nadišla svoja ovlaštenja u prijedlogu da obnovi odobrenje E, znanstveni e, tekstovi i studije o raku nas obvezuju na opreznost kad koristimo kancerogene tvari. Mm, e, komisija mora na to biti podsjećena. Ne možemo odgoditi objavljivanje popisa ko formulanata E, ko, ko formulanti nas vrlo zabrinjavaju, e, a duh teksta e, ne uzima u obzir naše prigovore. Torres Martinez. Gospođa Torres Martinez, jedna minuta. Mi smo glasovali protiv zato što amandmani ne odražavaju rezultate rasprave u odboru. Neodgovorno je pozivati na produljenje e, glifosata sedam godina. Mi u su pozivamo nadležna tijela da primjene oprez. Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije kaže da je glifosat vjerojatno karcinogen za ljude postoje jako dobri e, razlozi pretpostaviti da je interes Europske agencije za sigurnost hrane e, drugačiji, e, no mi ne možemo dopustiti da se ovakva tvar stavlja na tržište u Europi. Ona se koristi na našim poljima i završava u našoj hrani. Ugrožava rad poljoprivrednika i onih koji uzgajaju stoku. Ne možemo se igrati sa zdravljem ljudi. Hvala gospodin. Hvala predsjedniče. E, kada e, e, smo nešto započeli, onda moramo to provesti do kraja. Stručno ocjenjivanje herbicida moramo prepustiti EFSI. Oni su došli do jednog definitivnog rezultata Mislim da moramo ta, to mišljenje uzeti u obzir, vršit ćemo i daljnje analize. E, također ćemo bolje definirati što te studije moraju sadržavati. Mislim da je to bio vrlo dobar kompromis i vrlo razumna odluka koja je, se bazira na znanstvenim zaključnicima. E, gospodin Ris i, e, gospođa Ris, e, ja sam izabrala čašu na pola punu jer mi smo rekli ne na produljenje odobrenja na 15 godina naš parlament pokazuje da je na strani inovacija, na strani građana, na strani poljoprivrednika. To je naša zadaća, mi moramo učiniti izbora, izbore, e, moramo e, slušati i znanstvena mišljenja E, naša je poruka jasna, mi kažemo e, ne na ovoj maksimalizaciji odobrenja na 15 godina. E, mi smo za odobrenje od 7 godina. To je signal koji mi dajemo Eh, komisija mora dati novi tekst eh, državama članicama i države članice onda moraju donijeti odluku. Zahvaljujem gospođi Ris. Gospodin ili jedna minuta. Hvala. Eh, i ja sam glasovao protiv e, prijedloga komisije da se produži odobrenje na 15 godina. Uvjeren sam da kada imamo jasne znanstvene dokaze koji bacaju sumnju na to da je ovo dobra e, tvar, kemijska tvar, ne možemo biti neodgovorni i produljiti odobrenje imamo jasan rezultat e, odbora koji je proučavao karcinogena svojstva gdje je jasno rečeno da glifosat možda ima karcinogeni učinak na ljude. Stoga mi se igramo sa zdravljem svojih građana. Mislim da je dobro da komisija nije, nema, ne može iskoristiti 15 godina. Zastupnik, zastupnik Kaputo. Komisija ne bi trebala eh, obnavljati odobrenje u ovakvim slučajevima. To mora prevladavati načelo predostrožnosti, zato što je među našim načelima zaštita zdravlja građana to što smo se morali koristiti ovom primjedbom pokazuje da ne prigovorom da nešto nije u redu u, odlu, u procesu donošenja odluka. Ova je tvar proglašena kancerogenom od stvare svjetske e, zdravstvene organizacije i francuska organizacija Antes je nedavno izrazila svoje mišljenje i rekla da određene mješavine glifosata i drugih tvari mogu predstavljati značajni rizik za građane E, općenito i za djelatnike u poljoprivrednom sektoru. Govorimo o tvarima u kojoj e, se nalazi između ostalog glifosat, te on može značiti i rizike po zdravlje. Bez obzira na sve ovo, intencija komisije je da produži dozvolu. Riječ je o apsurdnom stajalištu kada je riječ o zdravlju građanima. Komisija bi trebala predstaviti neovisnu reviziju ove tvari koja se temelji na svim znanstvenim podacima koji su dostupni, a tiču se kancerogenosti kao i moguć utjecaj na ljudski hormonalni sustav. Zastupnica Evi, izvolite. Hvala. Europski parlament je imao priliku izraziti snažno političko stajalište protiv obnove odobrenja glifosata, dakle herbicid koji je definiran kao moguće kancerogen. Znamo da Europska komisija kao izvršno tijelo ima mogućnost odlučiti usvojiti zakonodavne akte na neovisan način. Međutim, bilo je važno da ovdje vijećnica kaže što misli i velika je šteta Mm, pokret pet zvjezdica je bio jedan od najsnažnijih podržavatelja ovog prigovora i u skladu sa podnesenim amandmanima bili smo prisiljeni glasovati protiv. Mi smo dakle ovdje izrazili svoje e, protivljenje po obnovi odobrenja za idućih sedam godina. Zdravlje građana i okolišta ne može biti predmet e, trgovinskih e, razmjena sa, od strane tvrtke. Hvala lijepo zastupnici Evi. Zastupnik Kelly, izvolite. Hvala. Mislim da smo došli do razumnog kompromisa, e, da ne bi bilo mudro u ovom trenutku potpuno zabraniti glifosat, e, jer dokazi nisu e, toliko sigurni. Mi smo stoga ograničili produženje odobrenja na sedam godine, no sinoć smo čuli da postoje i drugi Eh, aspekti druge tvari koje svjetska zdravstvena organizacija smatra eh, karcinogenim. Dakle, trebamo razmotriti proizvode, vidjeti jesu li sigurni za ljude jer ulaze u prehrambeni lanac, tako da je mudra odluka eh, koja će omogućiti farmerima da nastave sa svojim radom. Mi bismo jako poremetili poljoprivrednike poljoprivrednu proizvodnju, da smo to u potpunosti odmah zabranili. E, trebamo e, dati sigurnost našim građanima da je sve što se nalazi u njihovoj hrani u potpunosti sigurno. Sada jedna minuta, gospodin Mamikins. E, gospodine predsjedatelju, jedan od glavnih problema je da glifosat nije selektivan on ne ubija samo korov već i alge e, funguse i mnoga druga živa bića a to je loše za biološku raznolikost slažem se da projekt komisije ne nudi sigurnost za zdravlje ljudi. Isto tako podržavam potrebu da se izradi brza studija glifosata e, kada je riječ o kancerogenim e, učincima i učincima na endokrini sustav. Uzimajući sve ovo u obzir, ja sam glasovao protiv glifosata i zatražio od komisije da objavi podatke e, koji su bili osnova za produljenje odobrenja. Hvala, Mark Tarabela, jedna mi... Gospodine predsjedniče, mi glasamo o prigovoru na produljenje odobrenja opasne substance glifozat e, na 15 godina. To bi bilo neodgovorno. Moramo gledati što je pozitivno u našoj izjavi. E, mi želimo dodatne analize, a 15 godina je prvi rok. E, koformulanti e, povećavaju opasnost proizvoda, međutim e, amandman 11 EPP-a želi produljenje od 7 godina. To nema smisla, to smanjuje snagu naše poruge. Stoga smo se mi, belgijski zastupnici, suzdržali od ovo e, glasanje za ovaj amandman e, odobrenje na sedam godina. Zastupnik Polčak ima jednu minutu. Hvala. Moram priznati da se moje mišljenje o ovom pitanju e, mijenja i evoluira e, stoga sam bio slobodan kritizirati povjerenika što nije dao dovoljno znanstvenih činjenica s druge strane poljoprivrednici su mi objasnili da glifosat s jedne strane možda jest kancerogen ali s druge strane isto, isto se može primijeniti i na e, ispušne plinove iz automobila a mi nismo zabranili i automobile. Zato sam se priklonio kompromisnom prijedlogu koji je stavljen na dnevni red i koji je usvojen. Isto tako sam izmijenio mišljenje od zadnje plenarne sjednice jer sam proučio e, gledišta naših poljoprivrednika. Ono što smatram da je važno je da se ovo razdoblje od sedam godina iskoristi za proučavanje ne samo glifosata već i 500 derivata ta, te tvari. Hvala. Ovo je bio zadnji govornik o rezoluciji o glifosatu. Sada prelazimo na izvješće Kalnjete, gospođa Morvaj, jednu minutu. E, puno hvala, e, dragi građani Europe. Moramo biti svjesni što se događa u Briselu i u Strasburu događa se agresija protiv e, nacija i njihovog suvereniteta. Ovo je izvješće vjerojatno najagresivniji napad e, na te vrijednosti e, u točkama 22, 23, vidite da treba osnažiti globalno multilateralno upravljanje. To je cilj koji se postavlja Svrha je unaprijediti slobodnu trgovinu i ulaganje u cijelom svijetu i pristup tržištima, naravno ne malim i srednjim poduzećima, te zaštititi stabilnost globalnog financijskog sustava. Ja i dalje citiram iz izvješća svi ugovori o e, nabavi energenata e, za potpisivanje tih ugovora Europska unija mora biti nadležna. A e, treba e, obustaviti to na nacionalnoj razini. Hvala predsjedniče. Ovaj izvještaj ima četiri točke. E, prvo obradna evropskih država članica Evropska unija mora pojačati svoje obrambene kapacitete. Drugo, radi se o stabilizaciji susjedstva. E, treće, radi se o tome da Evropska unija mora stremiti e, tome da postavlja pravila. Mi ne, ne možemo samo promatrati stvari, već ih moramo i utjecati a četvrta točka koja je naročito e, važna za mene, e, radi se o tome e, da smo uveli klauzulo o reviziji svake pet godina zajedno sa nacionalnim parlamentima i građanima moramo raspraviti kako ćemo na tom području raditi. Dobar izvještaj. Hvala, gospodin Pošpir ima jednu minutu. Hvala. Ja sam e, na kraju glasao za, premda neke od ideja, na primjer obrambeni kapaciteti Europske unije e, su više nego dobri. Na primjer stoji da SAD mora biti naš ključni saveznik i da NATO mora odigrati. Važno je i kada pozivamo države članice da povećaju e, trošenje e, na obranu do 2,5% svog BDP-a, to je ispravno. Ne možemo e, smatrati da obrana nema veze s nama i da možemo trošiti novac na druge stvari, a ne na svoju obranu. S druge strane, ono u što sumnjam je zajednička Eh, unija zajedničke obrane. Mislim da je bolje surađivati s NATO-om. Hvala gospodin Mamikins. Hvala. Pa ja imam pomješane osjećaje o ovome. Jasno je s jedne strane da u Europskoj uniji već desetljećima Europska je unija važan igrač. Govorimo o vojnoj podjeli između dužnosti prema NATO paktu i prema Europskoj uniji a potencijal država članica je nedovoljno iskorišten. S druge strane, moramo trošiti 2% BDP-a na vojne potrebe, osnažujemo svoj odnos sa Amerikom samo zato što očekujemo ugroze sa istoka, a našim nacionalistima se to jako sviđa. Sa svim tim miješanim osjećajima glasovao sam protiv ovog izvješća jer mislim da nije dobro pripremljeno. Hvala. Hvala gospodin Polčak, jedna minuta. Zahvaljujem. Ja sam podržao ovo izvješće iz nekoliko razloga. Prvo, smatram da koncepcija šireg europskog susjedstva je dobra i da je dobro opisana što znači da ne mogu sve europske zemlje e, pristupiti Europskoj uniji ali pojam šireg susjedstva treba osnažiti iako neka država možda neće još postati članicom i mislim da je to dobro opisano ono što također podržavam je osnaživanje i produbljivanje pojavljivanje e, naše obrambene strategije što uključuje naše jedinice za obranu i sigurnost. Iako imamo Berlin 1 i Berlin 2 e, što omogućuje Europi koristiti jedinice NATO pakta e, nije izvedivo to zadržati za budućnost. Moramo imati svoje kapacitete i zato podržavam. Hvala gospođo James, jednu minutu danas magla oko namjera Europske unije da formulira i nadzirne e, centralnu e, vojnu obrambenu e, kapacitet je otkriveno ova najava je došla vrlo blizu datuma Brexita e, što je vrlo prijeporno u Ujedinjenoj Kraljevini. Ja sam odlučila glasovati protiv svega gdje Europska unija želi e, imati zajedničke vojne kapacitete jer snažno vjerujem da su to odluke koje pripadaju suverenoj državi i njenoj vladi. Ja ne podržavam E, buduću i nadzoru na tom području od strane Europske unije. Hvala, gospođa Makove je tražila riječ. Hvala. 2013. godine Europsko vijeće je postavilo vrlo jasne zadatke za Europsku komisiju. Prvo globalna nabava na području sigurnosti, drugo nadzor industrijskih kapaciteta koji su vezani uz obranu i treće nadzor javne nabavi na području sigurnosti i obrane. Međutim, komisija nije ispunila te zadatke, a a e, to znači da su izgubljeni ljudski životi. Europska vojska mora postati stvarno što je prije moguće, moramo konsolidirati partnerstvo između Europske unije i NATO pakta i e, popuniti sigurnosni deficit koji imamo u susjedstvu. Ako je ikad postojalo mjesto i vrijeme za solidarnost, onda je to danas i ovdje. Biti zajedno i zajedno moramo biti u stanju zaštititi život, slobodu i sigurnost europskih građana. Hvala, time smo zaključili e, objašnjenje glasovanja o izvješću Kalnijete. Sad prelazimo na izvješće Meseric, gospođa Žandoka jednu minutu. Hvala, želim objasniti zašto sam bila suzdržana e, po ovoj rezoluciji. Nisam mogla glasovati protiv jer se slažem s glavnim idejama. Evropska unija treba koherentan i dosljedan pristup e, regiji Središnje Azije kako bi se izbjeglo preklapanje ili e, konfuzni signali, ali nisam mogla glasovati glasovati ni za jer žalim što ovo izvješće nije e, koherentno i dosljedno e, jer e, zapad želi cijeli svijet naučiti kako treba živjeti ne razlikujući razne kulture i nacije i bez dovoljno poštivanja prema partnerima po mom mišljenju ja više volim e, odstupiti od te tradicije e, i smatram da treba imati više poštovanja u međukulturalnom dijalogu. Gospodin Pospišil, jedna minuta. Hvala. Ja e, sam podržao ovo izvješće za razliku od e, e, gospođe koja je prije mene govorila ja smatram da treba govoriti o ljudskim pravima u središnjoj aziji ovo je regija koja ima budućnost i mi moramo s njom surađivati no s druge strane ne smijemo se baviti samo gospodarstvom i samo e, poslovnom suradnjom trebamo naglasiti i važnost ljudskih prava a rasprava e, koja se vodi e, ovdje u parlamentu se vodi i u Češkoj na primjer gdje vrlo intenzivno raspravljamo o svojim odnosima sa Kinom. Predsjednik e, je upravo posjetio Češku i mi želimo znati da li je važnije materijalno ili je važno i ono što je nematerijalno. Stoga moramo surađivati s tim državama, ali i govoriti o problemima koji tamo postoje. Hvala puno, Andrejs Mamikins. Hvala gospodine predsjedatelju. Središnja Azija je prilično blizu Europe u usporedbi s Južnom Amerikom, ali u zadnjim desetljećima nismo joj posvetili dovoljno pozornosti kao Europska unija. Uzimajući u obzir latvijsko predsjedništvo i latvijsko mišljenje, politika je malo izmijenjena. Politički i ekonomski e, na ovu regiju utječu Peking i Moskva, ali mi možemo isto nešto pridonijeti. U svim tim državama imaju vlastita načela e, uprave i vladanja ta načela su vrlo stara puno e, starija e, nego što je bio e, Sovjetski savez. Podržavam što je učinjeno. Gospodin Gripek, jednu minutu molim. Važeni pan predsjedajući, ďakujem za slovo. gospodine predsjedavajući, hvala na riječi. Kao što sam već naglasio tijekom rasprave o Zika virusu. Pobačaj nije zdravstvena skrb. To e, šteti majci i ubija dijete i to je potpuno neprihvatljivo. Kao predstavnik e, Ujedinjenih naroda mislim da Europski parlament sada e, zloporabi tu infekciju kako bi uništio nekoliko života. Zemlje su se otpirale zapadnim zemljama. Međutim, sada vidimo da žene i djevojke u zemljama u razvoju umjesto stvarne zdravstvene skrbi su zapravo prisiljene e, da slijede taj plan pobačaja. Trudne žene koje e, su u toj e, situaciji, mislim da im to ne možemo učiniti. Jedna minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Naravno, ja sam glasovao za ovo. Kako možete e, ne učiniti to? Kako možete ne podržati ovo izvješće? Mislim da je to nešto što me tjera na razmišljanje. To je bio taj osjećaj koji sam imao. Što je s interesom međunarodnih farmaceutskih tvrtki i one e, nekako vrebaju u pozadini. Onda imamo problem medija koji e, na neki način e, iskrivljuju činjenice. A isto tako imamo kult pobačaja u zapadnom svijetu koji želi nametnuti i zemljama u razvoju. Mislim da su ove dvojbe opravdane. Mislim da je prevencija ono na što se moramo usredotočiti, a ne da počnemo promicati pobačaj. Onda imamo i pitanje globalnog interesa, multinacionalnih kompanija. A moramo pogledati i obične ljude. Naravno, e, e, zastupnik Pospišil, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam odlučio uzeti riječ zbog toga što e, glasovanje nije bilo poimenično glasovanje o ovim pitanjima. Podržao sam izvješće jer sam smatrao da je on vrlo e, jedno važno izvješće. Izgleda da ovaj problem ne utječe toliko na Europu, međutim radi se o kratkovidnom pristupu. Europska unija kao važan svjetski igrač E, ne smije izbjeći međunarodne odgovornosti i zato je dobro da smo podržali e, buduće istraživanje sa 10 milijuna eura. Ne znam hoće li taj novac biti dovoljan. Ako nije dovoljan, onda moramo e, povećati tu potporu i učiniti sve što možemo kako bismo saznali više informacija između virusa i malformacije, ima malformacije E, mozga. Izvolite, gospodin Mamikins. Hvala. Naravno, evolucija nije nešto što e, se događa samo ljudima. Isti virus e, mutira cijelo vrijeme i postaje sve opasniji. Zika virus je jedan od posljednjih primjera i jedna od velikih razlika je upravo taj strašan utjecaj na embri. Međutim, isto tako, on utječe i na odrasle ljude. 28 zemalja je pogođeno tim virusom. E, isto tako imamo teritoriju u Aziji i Africi. Ovaj virus se širi i uzvrši to sve u obzir. Ja sam podržao mišljenje komisije vezano za 10 milijuna eura za istraživanje. E, zatražio sam sve zainteresirane strane da sudjeluju u, to, u tome. Hvala. Što se tiče situacije u Poljskoj, zastupnik Marušić je tražio e, riječ. Dvije minute, izvolite. E, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Samo prije par e, trenutaka smo glasovali e, za rezoluciji o procjeni situacije u Poljskoj vezano za vladavinu prava. Bilo je jako čudno da ova rezolucija u stvari ne kaže ništa. Ona ne sadrži nikakav doprinos e, raspravi vezanoj za vladavinu prava u Poljskoj. Međutim, ona govori mnogo o stanju vladavine prava u Europskom parlamentu i Europskoj uniji. Ugovor o funkcioniranju Europske unije ne daje europskim institucijama pravo da kontrolira i odlučuje o takvim aspektima vladavine prava. To su unutarnje, nadležnosti država članica. I zato Europska unija pokazuje da joj nije briga za vladavinu prava zato što ne poštuje pravo koje je sama sebi nametnula. Mislim da je zaista sramotno da za evropske institucije. Ja sam patriot e, poljske i uvijek branim e, poljske interese, međutim sada ne govorim kao poljski patriot, nego kao predstavnik političke desnice. I kao osoba koja dobro poznaje vladavinu prava, Redoviti postupak se sastoji ne samo da se traži od drugih da se drže pravila, nego isto tako da i mi sami poštujemo svoje vlastito pravo. Ako mislimo da ono nije dobro, možemo ga izmijeniti, ali idemo poštovati zakone i pravo kako bi mogli to tražiti od drugih. I zato sam glasovao protiv ove rezolucije. Ne zbog njezinog sadržaja, nego zbog činjenice što je očito kršio pravo e, od strane Europskog parlamenta. Hvala. Hvala, e, zastupnik Zaradil. Imate jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedatelju. Nesumnjivo je danas Europski parlament počinio veliku pogrešku što je glasovao za ovu rezoluciju. Na taj način samo i dalje destabilizirali položaj Europskog parlamenta ne samo u Poljskoj nego i u drugim državama članicama. Koliko se sjećam to je e, drugi slučaj da Europski parlament intervenirao u unutarnje poslove jedne suverene zemlje. U prošlosti su to učinili i u Mađarskoj, a sada to čine u Poljskoj. I uvijek se radi o istoj stvari uvijek idete protiv one države članice koja ne slijedi glavne trendove koje su uspostavili EPP ili socijalisti. I zato je ovo upozorenje za novu poljsku vladu. Mislim da to ne možemo prihvatiti, to je jasna pogreška i kao predstavnik EKR-a e, s obzirom da jedan naš predstavnik e, e, ne možemo to prihvatiti. prilično je rijetko u gotovo praznoj dvorani, jer ona je sad gotovo prazna, da donosimo odluke. Oni koji <clears throat> gledaju prijenos e, vide da u dvorani sjedi možda 18-20 osoba. Kolegica je u raspravi rekla da smo mi u pismenom obliku zahtjevali da nam Europska unija obrazloži na temelju čega e, se Europska unija e, miješa u unutarnje stvari Poljske. Ni u slučaju Mađarske, međutim, nije bilo moguće dobiti takvo obrazloženje. E, termini se nisu poštivali, umjesto šest tjedana za odgovore trebalo tri mjeseca. Dakle, molim vas, e, prijatelji u Europskoj uniji, bavite se svojim problemima, objasnite svojem stanovništvu u e, Belgiji, u Njemačkoj, e, na temelju čega puštate da izbjeglice masovno ulaze u vaše zemlje usprkos E, tome što to e, stanovništvo ne želi nije Mađarska ili Poljska e, problem nego na primjer Belgija gdje vlada potpuno pomanjkanje vladavine prava i to doprinosi terorizmu. Dakle, bavite se svojim problemima. Ako imate minutu, a govorite minutu 47, e, onda znači da je to dvostruko više vremena. E, zastupnik Žoltek, izvolite, minutu. polskiego rządu, jak stosunek do... E, Poljska vlada ima određeni pristup migrantima i njihovim obiteljima i mislimo da je taj pristup dobar. Zakon o e, nadzoru je užasan kao iz komunističkih zemalja. E, mislim da, u, da rezolucija kritizira način na koji e, radi Ustavni sud i kako je odabran Ustavni sud. Ja sam glasovao protiv rezolucije zato što Europska unija se ne smije miješati u unutarnje poslove suverene zemlje. Robert Schuman, e, utemeljitelj Europske unije, se sigurno okreće u grobu. Jer ova prekrasna ideja zajednice zemalja je pretvorena u, jednu, e, u jedan stvor koji želi imati e, snagu nad svima i promovirati homoseksualnost. Hvala, zastupnik Jurek. Imate minutu.

i ova rezolucija je ono što e, imate na umu kao poklon za ovaj važan dan u Poljskoj. To je jedna rezolucija koja ide protiv Poljske, kao što imate rezoluciju protiv Mađarske. Članak sedmi je kristalno jasan. Kažete da e, pravo Europske unije treba primjenjivati, međutim to je početak kraja Europske unije. Želite li zakončati Europsku uniju? Izvolite, gospodin Mamikins. Hvala gospodine predsjedatelju. Naravno, svaka vlada koja je demokratski izabrana ima pravo provoditi reforme, posebno ako e, ljudi i narod te zemlje želi te reforme. I to je ono što se sada događa u Poljskoj, upravo to. Međutim, svaka vlada mora slijediti svoje međunarodne sporazume koje je prethodno sklopila. Međutim, trenutno postoje jako veliki problemi s vladavinom prava, sa neovisnošću medija, a to su temeljne vrijednosti Europske unije. I zato se ja suzdržavam od glasovanja i može biti da poljska strana pokušava se igrati sa živcima Europske unije i obrnuto da vidimo ko će biti prvi koji će izgubiti živce. Međutim, ja sam se suzdržao. I to je bila posljednja intervencija. Sada e, zatvaramo s time obrazloženje glasovanja i zatvaramo e, zasjedanje do 15 sati. Hvala. <laughs> Hvala